Rodust o upravljanju ribarskim flotama u najudaljenijim regijama. Pitanje pridržavanja poslovnika, gospodine Jakovčić, ne. Aha, javljate se za Catch the Eye. Pani Ulrike Rodust, jako spravo... Gospođa e, Rodust, izvolite, kao izvjestiljice. Dame i gospodo, hvala predsjedniče. Dakle, ovim izvješćem na vlastitu inicijativu Europski parlament želi e, dovesti u fokus razmatranja određenu regiju ili jedno pitanje. Ove godine e, to je upravo upravljanje e, ribarskim flotama u najudaljenim dijelovima Unije. Tu se traže bolji programi podataka, posebice što se tiče ribljih stokova. Naime, bolje treba regulirati cjelokupno ribarenje i traži se u izvješću da se aktivne mjere kao nadzor i pregovaranje sa susjednim zemljama uključe e, u razmatranje za one koje još nema e, partnerskih sporazuma o ribarstvu. A u tim sporazuma također e, trebaju uzeti u obzir posebne interese tih najudaljenijih područja kako bi se pogodovalo i E, domaćem stanovništvu e, u stvaranju radnih mjesta u ribarstvu i poziva se komisija na razvoj financijskog instrumenta koji će se e, također posvetiti proučavanju uvjeta u najudaljenim područjima i podopirati ga kako bi se posebice omogućavalo obnavljanje flota tu. Moram reći da je MFF već pokriva i određene e, subvencije, znači e, pokrivanje troškova koje se iz Fonda za ribarstvo pokrivaju u potpunosti. E, osim toga je tu povećan i intenzitet drugih mjera potpore u tim područjima na 35%. Znači traži se također E, i na najbolji e, mogući način i iskorištavanje de minimis e, propisa te svih mogućih sinergija između postojećih instrumenata. Dakle, u tom smislu postoji cijeli niz predloga u izvješću za bolje iskorištavanje potencijala ribarstva u udaljenim područjima. Neki predlozi impliciraju izuzeća za ta područja na udaljenim dijelovima, a to je dodatak uz već postojećim eh, mjerama i postojećim izuzećima. Sada još želim reći nešto o amandmanu, jedinom amandmanu koji je podnesen, a koji se tiče eh, javnog financiranja nove eh, izgradnje flota. Naime, bio je još e, prethodni amandman bio odbijen i ja prepoznajem da onaj amandman koji je sad iznesen za plenarnu sjednicu govorio o e, granicama kapaciteta za zajedničku financijsku e, ribarstvenu politiku i zajedničkim pregovorima o tome te tu mogu reći sljedeću stvar dakle E, izmjena starog i novog je za starog za novo je već sada moguće, ali bez e, pomoći iz javnih sredstava. E, sastavljači ovog amandmana pozivaju se na odgovarajuće članke ugovora o funkcioniranju Europske unije koje mogu biti teme za posebne mjere u E, dijelovima, najudaljenijim dijelovima Europske unije, ali te specifične mjere moraju biti takve da poštuju koherentnost i integritet zajedničke politike, a ne potkopavaju ga. Zajednička financijska politika i Fond za ribarstvo ne omogućuju javno financiranje novog radnje u brodogradnji, to se može vidjeti u članku 11. MFF-a. Ribarski brodovi prema amandmanu trebaju biti sigurniji i okolišno prihvatljivi. Tu je već e, osigurano sredstvo MFF-u u članku 32. Nadalje, traženje e, javne potpore brodovima nije koherentno sa pokrenutnom inicijativom Europske unije za VTO koji e, traži zabranu subvencija u ribarskom e, sektoru. Dakle, ja ću glasati protiv e, ovog e, amandmana jer to bi otvorilo Pandorinu kutiju. Znači, tu se govori o budućim subvencijama za ribarstvo u drugim regijama i naravno da će onda i drugi ribari u Europskoj uniji tražiti javna sredstva za novu gradnju, odnosno novu brodogradnju. Zahvaljujem. Gospodin Oettinger, izvolite. Predsjedniče, dame i gospodo, uvaženi zastupnici. U ime komisije želim parlamentu posebice izvjestiteljici, gospođi Rodost i njezinom timu čestitati na sastavljanju ovog doista stručnog izvješća. Ja osobno nisam stručnjak, ali sam pročitao izvješće i pritom e, primijetio da je doista uravnotežen, pokazuje koji su poteškoće ribarskog sektora, posebice u područjima na, u najudaljenijim područjima Unije, vrlo konkretno govori o tim problemima i predlaže također konkretne mjere e, kako bi se mogli riješiti te probleme i kako bi se sektor mogao stabilizirati. E, mi prihvaćamo i Pritom e, kao komisija i sami djelujemo u tom smjeru da se posebni uvjeti u tim krajevima na najdaljenim područjima e, riješe s odgovarajućim e, prilagođenim mjerama kao i novom koncepcijom zajedničke ribarstvene politike kao i zajedničkog financijskog instrumenta za znači fonda za ribarstvo i more gdje imamo također E, predviđene važne korake za budućnost i u sljedećem proračunu, a posebice od sljedećeg proračunskog i programskog razdoblja e, te ćemo mjere temeljem vaših prijedloga pokušati dalje poboljšati. Te su mjere e, se odnose na isključive uvjete za pristup, e, mjere za održavanje, e, Posebice, posebice vijeće koje ovdje predlaženo, savjetodavno vijeće za posebice za manje flote sa većim intenzitetom financijskih potpora i sa kompenzacijom troškova i tako dalje. Nadalje, je, e, moramo pratiti rad nacionalnih i regionalnih tijela e, i podupirati ih. E, naime, to je zajednička dužnost i europske razine i nacionalnih tijela i regionalnih tijela. Evo recimo primjeri gdje su nacionalna i regionalna tijela važna. Novi okvir koji predlaže komisija za znanstvene podatke zahtjeva i da zemlje članice budu odgovorne za provedbu tih podataka. Tako da se istraživački rad provodi na razini Europske unije, ali i u samim sudionicima u ribarstvu. Znači ovo izvješće je dobar temelj koje ćemo rado uzeti u obzir i nadležna tijela komisije i moje kolege e, su e, naravno za dalje dijalog sa vama i vašim kolegama. Spremni smo na taj dijalog i zahvaljujem. Zahvaljujem povjereniče, a sada e, u ime odbora za regionalni razvoj gospodin Omađe. Hvala Dakle, treba vidjeti što se događa u kojem oceanu. Dakle, u Indijskom oceanu, kuda ja dolazim, na ribolov otpada manje od 1% ribe koja se ulovi u svijetu od strane međunarodnih plota. Evo, to je ta nepravda. I to ono što želimo ispraviti našim amandmanom. Ono što mi tražimo je razumno, zato što se temelji na e, poštovanju e, principa e, održivosti. Dakle, izvješće odbora regiji daje ovaj isti prijedlog. Sutra, nakon lažnih kampanja i u mirnom okruženju, trebamo pružiti potporu najudaljenijim regijama kako bi ribolov mogao dati svoj doprinos razvoju ovih ugroženih regija. Hvala. Bardzo dziękuję panu. Zahvaljujem. Sljedeći govornik gospodin de Gospođa Berger. Izvolite. Mi vidimo e, koliko je važan plavi rast, ali isto tako znamo koliko je važan ribolov za e, razvoj e, najudaljenijih regija. Potreban je napor svih političara, nacionalnih i lokalnih vlasti kako bismo ostvarili ciljeve zajedničke ribarstvene politike. E, trebamo uložiti jednake napore u ovom području kao i u drugim područjima, na primjer u području kulture. Trebamo Europu koja je e, socijalnija, koja se više drži odredbi e, ugovora. U protivnom nećemo biti odgovorni prema našim građanima u svakom slučaju podržavajući ovu politiku ne idemo suprotno zajedničkoj ribarstvenoj politici. Trebamo osigurati, odnosno postići veću sigurnost na moru i sve političke stranke se trebaju boriti za to. Građani će se, ako ih budemo na taj način štititi, osjećati i zaštićenima. Hvala. A sada za SED, gospodin Hvala predsjedavajući. Pozdravljam ono što je napisala kolegica Rike Rodust. E, Najudaljene regije su vrlo različite i zato su specifično opisane u ugovoru o funkcioniranju Europske unije. E, u tom e, pravnom kontekstu ova, ovo o kojem govorimo šalje E, apel i traži financijska sredstva koja će im privilegirati ovakve, ovakva područja jer e, sutra ćemo glasovati amandman kojim se traži otvaranje mogućnosti financiranja obnove ribarskih flota. E, moraju se financijska sredstva e, dati ljudima iz ovih regija i time nećemo prekršiti obveze ZRP-a. Tu trebamo samo ovu preporuku Europske komisije. Javna potpora za obnovu flote. Ta sredstva su zaustavljena zbog preporuke komisije, a ne zbog temeljne uredbe ZRP-a.

Pozdravljamo e, stvaranje novog poseja za ribolov i to je ključno kako bismo se borili protiv e, stalnih nejednakosti koje postoje u ovim e, regijama. E, obnova ribarske flote je važna, ali treba učiniti nešto više, zato podupiremo ovaj prijedlog amandmana e, koji nam se čini prilično uravnoteženim. E, I dalje ćemo se boriti za širenje područja isključivog pristupa za vanjske flote i od 100 na 200 milja Također ćemo dati potporu mjerama koje će pozitivno diskriminirati segmente e, ribolova e, malih razmjera kako bismo dali potporu održivosti ribolova. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Godin. Hvala. E, flota Eh, je sve starija u ovim područjima, ima, brodovi imaju 30 do 40 godina, zbog toga ribari i ribare blizu obale i međutim na otvorenom moru bi eh, pogotovo francuska područja najudaljenih regija bila na dobitku. Eh, kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo moglo bi se dobiti doprinos za obnovu E, flote za e, mali ribolov, ali do toga nije došlo od 1990. godine. Gospođa Rodost je tu dala neke konstatacije, ali nije uzela u obzir ovu zabranu i zato dajem podršku ovom amandmanu e, u korist ovakvog financiranja u najudaljenim regijama. Tamo je nezaposlenost mladih preko 50%, u Gvajani na primjer ribolov može ponuditi nova radna mjesta i zato moramo imati razumne mjere kako bismo dali potporu ekonomskim aktivnostima aktivnostima i e, time održivom ribolovu. Hvala. E, sada idemo na intervencije u ime klubova. Gospodin Mato. Hvala, predsjedavajući. Meni je drago što sam ovdje kao predstavnik Kanarskih otoka. Trebamo pose za ribolov, a i također bolje iskorištavanja potencijala akvakulture u najudaljenim regijama. Trebamo više poticaja kako bi mladi ostali raditi u području ribarstva. Eh, najudaljenije regiji imaju specifične karakteristike, ali eh, još uvijek nemamo mogućnost da u skladu s pravilima ZRP-a omogućimo financiranje za obnovu e, ribolovne flote tradicionalne prirode u ovim područjima. Ne radi se o potpori ribolovu, nego se radi o mogućnosti da e, ribari odu u ribolov tamo gdje drugi odlaze. 100 milja nije dobra udaljenost za lokalnu flotu. Kako se ribari mogu tisnuti na more dalje od 100 milja ako imaju zastarjelu flotu koja ne pruža njima nikakvu sigurnost na otvorenom moru? Ne, radi, ne govorimo sada o mogućnosti da njima damo više novca za neograničenu obnovu flote, nego govorimo o ograničenjima za financiranja obnove flota u najudaljenijim regijama. Molim vas, pročitajte ovaj amandman, nemojte biti demagozi, nego i nemojte djelovati protiv e, ribara ovih regija. Pročitajte pomno amandman, vidjet ćete da ono što ste do sad rekli je potpuno krivo. Hvala. E, prije zaključivanja ovo... Hvala gospodine Hvala. Dragi kolege, neudaljenije regije su u krizi i um, suočene su sa siromaštvom. E, u svugdje u svijetu postoje pravila za ribolov i vrlo često se resursi e, nude drugim zemljama. E, članak 349 ugovora nudi iz iznimke za uh, najudaljenije regije zbog siromaštva. Za sada ta iznimka se treba primjenjivati. Govorimo o malom ribolovu. Radi se o malim i starim i neprilagođenim plovilima na primjer na Karibima, e, zahvaljujući ribolovu, e, e, mali ribari, zahvaljujući riba, ribolovu, mogu preživljavati. U svakom slučaju, cilj je da se poveća kapacitet, ali da se pritom postoje maksimalni održivi prinos. Ovime, ovime pokazujemo solidarnost Europske unije i ne smijemo potpasti pod utjecaj dezinformacija. Hvala. dziękuję Hvala. Sada idemo na slobodno javne za riječ. Prvi riječ ima gospodin Kun. Hvala predsjedniče, povjereniče. Mogu samo podupreti ono što su rekli prethodni govornici. Jer u, svim e, raspravama, bez obzira o tome o kojem se stručnom području ovdje govori, kada govorimo o ribarstvu, e, Uh, uvijek se poziva uh, na pomoć malom i uh, ribarstvo iz ribarstva za vlastite potrebe. Naime, u MFF-u doista jest moguće da se tako daje potpora E, recimo za obnovu i e, plovila i tako dalje, ali to su uglavnom e, vjerojatno se radi o malim plovilima čak i bez vlastog pogona. Kako će oni izlaziti onda na otvoreno more gdje će ili na dijelove gdje će imati bolji prinos? To uopće nije moguće kao što recimo u Guadalupe ili Reunionu u takvim regijama gdje zapravo uopće niti nema nikakvog narušavanja tržišnog natjecanja. Znači sada raditi problem iz potpora e, tamo gdje se on neće u ništa e, učiniti, to ne treba e, povlačiti kao pitanje znači kod e, no, financiranja nove gradnje brodova treba ipak nešto učiniti. Ni to omogućiti i nacionalna sredstva, ne samo europska sredstva. E, ako pošaljemo signal, ako želimo poslati malom ribarstvu takav signal, moramo pristati na ovaj prijedlog. Hvala. Sada riječ ima gospođa Lopez Gospodin Lopez Hvala, predsjedavajući. Danas želim dati podršku e, određenom poslu sa strane gospođe Urike Rodos, a ja dolazim sa Kanarskih e, otoka, dolazim sa, sa najudaljen, iz najudaljenih regija e, koje su spomenute u članku 349. ugovora gdje se priznaje mogućnost davanja iznimki u, u europskom pravu. Zato trebamo E, zaštititi ribolov na Kanarskim otocima zato što oni trebaju dobiti specifičnu pomoć za poboljšanje higijenskih uvjeta, sigurnosnih uvjeta na plovilima, ali i za poboljšanje e, situacije e, onečišćenja tih plovila kako bismo dali doprinos ribolovu koji neće povećati ribolovni kapacitet. E, upravo suprotno, u budućnosti će se taj ribolov vršiti sa mnogo više e, strasti i ljubavi i Europa će postati bolja upravo tamo gdje je to najpotrebnije, a to je u najudaljenijim regijama. Hvala. Dragi Juan Fernando, a sada riječ ima gospodin Notis Marijas. Hvala, predsjedavajući. Najudaljenije regije moraju privući pažnju Europskog parlamenta, Europske unije. To nam daje mogućnost da uzmemo obzir čitavo zemlje gdje postoje zajednički problemi. Članak 349. ugovora govori o privilegijama ovih E, područja, a tu su obuhvaćeni i mali grčki otoci. Postoje ekonomska ovisnost o nekim e, proizvodima i oni su vrlo udaljeni od kopna. Za cijelu Europu, ali za Grčku trebamo odredbe Eh, za direktive za obalni ribolov. Moramo ih promijeniti kako bismo omogućili modernizaciju flote i kako bismo imali mjere za ribarstvo. Eh, moramo imati specifičan režim eh, u sklopu ZRP-a sa državnom potporom, ali i s potporom Europske unije. Htio bih da povjerenik Oettinger u budućnosti uzme u obzir ovo pitanje.

Hvala predsjedniče. U izvješću koje ćemo sutra izglasati ovaj parlament e, naglašava važnost da se modernizira flota najudaljenih regija kako bi se osigurala veća sigurnost. U ovakvim redjama imamo objektivnu nemogućnost za neke ribare da dobiju financiranja i da osiguraju vlastita plovila. Zato je potrebno omogućiti mjere koje će omogućiti nacionalne europske subvencije za doprinos e, malom ribolovu u najodaljenim regijama u mogućnostima ribolovnog kapaciteta koji je dopušten kako bismo ne samo omogućili veću sigurnost e, plovila nego i borbu protiv NNN ribolova. E, isto vrijedi za modernizaciju. Moramo dati podršku u sklopu potencijalnog budućeg ZRP-a instrumentima koji nam omogućavaju borbu protiv klimatskih promjena e, koje imaju loš učinak na flotu. Svi instrumenti koje ćemo sugerirati u budućnosti trebali bi omogućiti održiv ribolov i održavanje ribljih stokova. To je potrebno kako bi sektor ribarstva u najudaljenijim sektorima bio sektor koji neće biti e, ugrožen. Hvala. Time zaključujemo raspravu. Riječ dajemo gospođi Rodust. Dank, ähm, Hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Doista znam da u nekim od e, e, dijelovima, najudaljenijih dijelova Europe vlada siromaštvo je upravo zato sam i pokrenula ovo izvješće i da e, najudaljenija područja i uvjeti za ribarstvo nisu nešto što je usporedivo sa kontinentalnom Europom i upravo zato zajednička ribarska politika E, sadrži i u EMFF-u e, posebnosti za ta područja i posebne uvjete i u izvješću sam još navela i posebne druge posebnosti i poboljš, moguća poboljšanja. A sada se ovdje argumentira da je potrebno graditi nove brodove i podupirati kako bi se e, dohvatile daljne stokovi jer su ovi i oko obale iscrpljeni ili da su te vode zagađene. E, kad sam, e, zapravo rekli su mi kad sam bila mlađa da se recimo okoliš, e, na primjer, zagađen plantažama banana, a ja vjerujem da ima dovoljno ribljih stokova u vanjskim dijelovima Unije. A kako je to onda u usporedivo sa izvješćima o ribljim stokovima u e, tim e, dijelovima za te dijelove svijeta koji govore da nema dovoljno podataka, znači treba poboljšati i podatke. To smo rekli izvješću. Ali u međuvremenu moram reći nešto što se tiče javnog financiranja e, novih plovila. Naime, želim zaključiti jednim pitanjem. Vjerojatno je to i retoričko pitanje. Je li e, potpisnici koji ne dolaze iz e, e, najudaljenijih regija, kako će objasniti svojim ribarima da se zalažu za financiranje novih brodova u najudaljenim područjima, ali ne i za vlastite ribare koji ovdje očigledno nisu dovoljno specijalni. Naime, to doista otvara Pandorinu kutiju, jer onda će i drugi ribari u EU tražiti javna sredstva za nova plovila, i oni također imaju brodove koji su stari 30-40 godina i rado bi dobili javna sredstva za njihovu obnovu i upravo je e, to razlog zašto ću sutra odbiti ovaj amandman. Hvala. Hvala.